Morate pritisnuti, da. Morate pritisnuti dugme, gospodine. Da, pritisnuo sam dugme. Dakle, provjerio sam sa predsjednikom, ja sam bio prvi. Ne žalim se zato što nisam dobio riječ, nego zato što cijela stvar tako funkcionira. Mislim da svi smo mogli